Dear colleagues, dear colleagues, I think that we can uh, start. Poštovane kolege, mislim da možemo započeti. I start immediately with uh, item two in our... Započinjemo odmah s drugom točkom dnevnog reda, a to je usvajanje istoga. Zaprimio sam jedan zahtjev za izmjenom dnevnog reda. Pučani traže odgađanje glasovanja o izvješću o pravu na vodu izvješću gospođe Bojlan. Ako nema nikakvih prigovora, gospođo boylan izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ova vijest o odgađanju razočarava sve koji su radili na izvješću i ovo je izvješće o prvoj građanskoj inicijativi koja je doživjela uspjeh, a to je demokratski instrument e, i prigovaramo na, na odgađanje rasprave čak i bez glasovanja. Znamo da je to možda zbog vremenskog ograničenja, ali mi ulažemo pregovor na odgađanje i tražimo glasovanje. Peter Lize. Peter Lize. Ah, Dank. Hvala lijepa predsjedniče. E, naravno, razumijem želju izvjestiteljice da brzo glasamo, ali molim za razumijevanje naših problema. E, ova građanska inicijativa je prvi put, put se nalazi pred, pred jednim odborom. Naš zajednički cilj stoga mora biti da nađemo kompromise i za plenarnu sjednicu. To nije lako uh, raditi amandmane na plenarnoj sjednici, ali uh, klubovi ne mogu uh, predlagati amandmane u ovom slučaju. Izvjestitelj i može to učiniti samo ako se dođe do nekakvih novih spoznaja, što nije za očekivati E, izvještaj je podijeljen već u rujnu e, i, i mi smo e, imenovali izvjestiteljicu u rujnu, to jest ona je imenovana u rujnu. Imali smo dva sastanka izvjestitelja u sjeni, između toga nije bilo mnogo komunikacije. Naša izvjestiteljica je nažalost obolila i stoga molimo za odgodu od tri tjedna. E, mi bismo kao pučani željeli poduprijeti tu prvu građansku inicijativu. Budući da je izvjestiteljica e, bolesna, e, onda to danas ne možemo raspraviti. Stoga molimo za odgodu od tri tjedna kako bi bio bi ložna kad bi se to usvojilo sa dva glasa e, u našem odboru, a onda odbilo na e, plenarnom zasjedanju. Onda bi nas građani gledali još kritičnije. Trebamo e, veliku većinu kako bismo se dobro ponijeli prema ovoj građanskoj inicijativi. Stoga tražimo odgodu od tri tjedna. Hvala lijepa. Gospođa Garcia Perez. Presidente. Zahvaljujem predsjedniče. Meni je jasna važnost ovog e, izvješća ja sam svjesna da postoje neke poteškoće koje su mogle e, nastati s obzirom na situaciju u klubu Pučana i s obzirom na informacije koje su bile e, prenesene u tijeku pregovora. Mi već dva tjedna radimo na tim kompromisnim amandmanima, ali u svakom slučaju ako zaista postoji volja e, u ovom ovdje odboru da dođemo do sporazuma i do dogovora na plenarnoj, ja vjerujem da ima jako puno ljudi koji žele i nadaju se da će danas biti održano to glasovanje po pitanju tako važne teme koje je dodijeljeno ovom odboru i koje se tiče građanske inicijative. Ja mislim da bismo danas mogli održati glasovanje i onda u suglasnost svih zajedno pronaći zakonski regulatorni instrument koji će nam omogućiti kasniju raspravu kako bismo došli do dogovora za plenarnu sjednicu, odnosno kako bismo se mogli e, možda dogovoriti oko nekih drugih kompromisnih prijedloga sa drugim klubovima i odborima. if no... U redu, ako nemamo drugih e, zahtjeva, onda trebamo glasovati. Gospođa Konečna, izvolite. Hvala. Neću duljiti. Želim podržati izvjestiteljicu. Ona je gotovo godinu dana radila na ovom predmetu i brojni ljudi, građani iza ovoga doma očekuje ovo izvješće i žele vidjeti kada će se ono usvojiti. Naravno, možda će biti problema u budućnosti, možda netko neće biti prisutan cijelo vrijeme tijekom pregovora, ali e, naravno moguće je da se netko razboli. No, mi smo proveli deset mjeseci radeći na ovom izvješću, tako da želim izraziti poštovanje svima onima koji iščekuju ovo izvješće koji su podržali ovo. To su građani kojima trebamo pokazati da se brinemo za njih i trebamo zato podržati njihove prijedloge. Dakle, molim vas da ne odgodimo ovo. To ne bi bilo pravedno, ne bi bilo ispravno tražiti niti odgađanje sat ili dva sata prije samog glasovanja. O tome se trebalo razgovarati unaprijed ako su postojali odgovarajući razlozi i pučani su to trebali reći prije, ne e, jučer ili danas ujutro. To se ne smije događati. Dakle, kolege, molim vas, e, podržite naš zahtjev da se glasuje o tome. Dobro. Glasovat ćemo onda kasnije. Hvala. Koliko čujem, e, čini mi se da treba shvatiti ozbiljno ovo izvješće. S time se potpuno slažem i to zato što naš klub to shvaća ozbiljno i upravo iz tog razloga želimo odgoditi glasovanje. Naime, ne bih htio da usvojimo ovo izvješće u odboru ENVI, a onda da ga se odbaci na plenarnoj sjednici jer to neće odraziti važnost ove prve građanske inicijative. Ako shvaćamo ozbiljno građanske inicijative, trebamo odgoditi ovo glasovanje odgoda od tri tjedna nije ništa u usporedbi sa svim ovim mjesecima koje smo proveli radeći na njemu. Dakle, imamo dva glasa za, dva glasa protiv u najmanju ruku, a sada ćemo glasovati. Evo, rekao sam da ćemo zatvoriti raspravu. Imam drugi prijedlog da e, obustavimo radove na dvije minute, da se izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni i koordinatori dogovore, a onda ćemo donijeti odluku. If we want, okay, for minutes of... U redu. Dvije minute pauze, ali onda ćemo glasovati. Dvije minute. Dear colleagues, I invite Kolege, pozivam vas da se vratite na svoje mjesta. Places. Dear colleagues. Ponovit pozdrav. we can start. U redu, možemo započeti. Sada trebamo glasovati o zahtjevu za odgodu. O, za glasovanje o pravu na vodu. Glasovat ćemo elektroničkim putem, najvjerojatnije. Dakle, oni koji su za odgodu, neka glasuju da, oni koji su protiv, neka glasuju ne. Otvoram glasovanje. Da, oni ponovit ću, dakle oni koji su za odgodu neka glasuju da, oni koji su protiv odgode ne. <laughs> Everybody had voted. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ideš. Nema odgode. Evo sada možemo započeti sa we can start with uh, the vote. Možemo početi odmah sa glasovanjem o novoj hrani. Prvi sporazum uh, sa vijećem nakon prvog čitanja. Otvoram glasovanje. Otvoram glasovanje. Nova hrana. Everybody had voted? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sada možemo prijeći na kazeine. I u ovom slučaju dakle, imamo samo jedno glasovanje. Sporazum nakon prvog čitanja svijećemo o kazeinima. Otvaram glasovanje. One green more. Imamo jedan eh, glas zelenih više. Jesu li svi glasovali? Glasanje je zatvoreno, usvojeno. I zahvala izvjestitelja. So, simple battle finished. <laughs> complicated one on, on right to waters. Uh, yes, Dakle, sada e, imamo glasanje pravo na vodu. Da, gospođa Bolan. Hvala. Samo e, želim potvrditi da tražimo poimenično glasovanje o kompromisnim amandmanima. Da, taj zahtjev smo zaprimili i trebamo kao prvo odobriti poimenično glasovanje. Mislim da to najbolje možemo učiniti elektroničkim putem. Oni koji podržavaju poimenično glasovanje glasuju da, oni koji su protiv toga glasuju ne. Otvaram glasovanje. Has everybody voted? Has everybody voted? Yes, what is... Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Dakle, imat ćemo poimenično glasovanje o kompromisima kao što je i zatraženo. Kompromisni amandman broj 1, poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 31, Salvini, tko je za? Podizanjem ruku, molim, ne vidim nikakve ruke u zraku. Tko je protiv? Suzdržani i odbijenost. 6 b tko je za, protiv i odbijeno. Želimo li provjeriti? Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojeno. teško je nagađati ako ne dižete ruke. Peti osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 32. Tko je za? protiv i odbijeno. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerit ćemo. Vote is now closed. glasovanje. Aha, usvojeno. Amandman 33, tko je za? Protiv? Suzdržani? I mislim da je sada stvarno odbijeno. Ovo mi je prvi put, dakle nemojte biti prestrogi. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjera. What glasovanje usvojeno. 36. šest, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. What is closed now? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 5.1a i 5.7 se ne razmatraju kao i 5.10. Sada kompromis 9 po imeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Vote is now closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. And we continue with amendment. Idemo dalje s amandmanom 45, Pedicini. Tko je za? Protiv? I odbijeno. 5.17 i je za? Protiv? Usvojeno. 51 1b, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Peti tri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 10. imeničnim glasovanjem. Otvoram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Ne, još ne. Jesu li svi sada glasovali? U redu, onda zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 54. A, ne. Mm, ispričavam se. Kompromis 14, povimenično, otvoram glasovanje. Has everybody voted? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 54, Salvini, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 55, u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo. Closed. Zatvoram glasovanje usvojeno. Ovaj put imam sreću. 57. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 59. je povučen. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. And what closed? Zatvaram glasovanje. I to je usvojeno. 60, tko je za? Ponavljam 60. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 63. Ne razmatra se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 13 poimenično. And Zatvoram glasovanje i to je usvojeno. Kompromis 11 pojmenično otvoram glasovanje. Closed. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 73. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otis is closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. osamnaest Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 82. S usmenim amandmanom. Ima li prigovora na usmeni amandman? Nema. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 512b. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 12. Poimenično otvoram glasovanje. What is now closed? And that is adopted. Usvojeno. Amendment 93. Those four. 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 94. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerit ćemo. What is what is close? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 16, pojmenično otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 9.3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6, pojmenitno glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvojeno. Amandman 2697, Garcia Perez za, protiv, suzdržani, usvojeno. 908 za, protiv, suzdržani, ček, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 100 za, protiv, Imam tu neke sumnje suzdržani. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 101. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 5 i 9. Za. Protiv suzdržani usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani usvojeno. 102 Gerling za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 Turmes za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 i 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2, poimenično glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno. 105 za. Za 105. Protiv. Suzdržani usvojeno. 106 za. Protiv. Suzdržani Odbija se. 5.20a. Provjera. 106. Provjera. Zatvoreno glasovanje. Odbija se. 5.20a. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 5.22. Za protiv, suzdržani, usvojeno. 122 kaputo za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Kompromis 3. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 137 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Zatvara glasovanje. Usvojeno. 139 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 5.20b e, za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7. pojmenično glasovanje. Za. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 5 i 4 za. Protiv suzdržani, odbija se. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Molim vas, dignite ruku. Ne mogu nagađati. 148, Parija za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 151 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 5 i 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se 5 i 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 8, opomenutno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 162, Gerlein. Kompromis 15, eh, pojmenečno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 162 sada za, protiv, suzdržani, odbija se. 163 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 165. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 5.23 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5.14 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 167 Gerling za protiv suzdržani prvi 173 za 173 za protiv suzdržani odbija se 171 za protiv suzdržani odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 172 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, 174 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 175 za. Protiv. Suzdržani. E, odbija se. 176 za. Usvaja se. 175 je usvojen. 176 za protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 181 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 179 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda idemo dalje. 21 peti protiv, suzdržani, usvaja se. 5 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti, 25 za, protiv, suzdržani, odvija se. Provjera. Zatvara se glasovanje. usvojeno. 197 Gerling za protiv suzdržani odbija se 198 za protiv suzdržani odbijeno 199 za protiv suzdržani odbijeno 200 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatvaram glasovanje. Oprostite. Usvojeno. 201 za. Protiv. Suzdržani, usvojeno. 203 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 202 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 205 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 207 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 213 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 214 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 526 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9.18. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 222 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5, poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. trideset polen za protiv suzdržani usvojeno dva i devedeset identično za protiv suzdržani usvojeno 911 za protiv, suzdržani, usvojeno. 5 i za, protiv, suzdržani, usvojeno. 233 Geling za, protiv, suzdržani, odbijeno. 234 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 235 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasanje. Usvojeno. DV5. za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 236 za. Protiv. Suzdržani? Usvojeno. 237 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 239 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 240 i 241 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9, 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 244 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 245 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Zatvoreno glasanje. Usvojeno. 9.12 za, protiv, suzdržani usvojeno 9.14 za, protiv, suzdržani usvojeno 9.17 za, protiv, suzdržani usvojeno e, 246 za, protiv, suzdržani provjera. glasanje. Usvojeno. 247. Imali? Nema protivljenja. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio nećemo glasati za drugi dio. 248 sa usmenim amandmanom e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 249 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 251 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 253 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave. E, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. pet, za, oprostite. Amandman pet, za, protiv, suzdržani, odbija se. amandman šest, za, protiv, suzdržani, usvaja se. osam, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9b za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9c za, protiv, suzdržani, usvaja 9D za, protiv, suzdržani, usvaja se 9E za, protiv, suzdržani, usvaja se 9G za, protiv, suzdržani, usvaja se 9H za, protiv, suzdržani, usvaja se 9I za, protiv, suzdržani, usvaja se 9J za, protiv, su protiv, suzdržani, usvaja se. DVL za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16, Gerling za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvara se glasovanje. Odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Provjerimo. Amandman 17. Zatvaram glasovanje usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, pada jer smo 17 usvojili. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 20 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 27 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Da li ste? Možemo ići dalje? U redu. Sada ćemo elektronički glasati za izvješće sa amandmanima. Zatvaram glasovanje. O, izvješće se usvaja čestitke izvjestitelju. If you want to leave, please speed up. vas eh, da požurite van prostorije, tako da mi ostali možemo nastaviti. colleagues, we, will, we, have to continue with... Još jednom molim, moramo nastaviti s radom. Pozivam eh, one koji žele izaći da to odmah i učine. despite the, the, the chats among you, we will continue with... Uh, Evo, nastavit ćemo s razmjenom gledišta o amandmanima, o smanjenju emisija onečišćivača i cestovnih vozila. Odmah dajem riječ gospodinu Desu, izvjestitelju. Ja, Hvala lijepa predsjedniče kolegice i kolege. Ja sam naslijedio ovaj dokument od e, kolege Tomasa Ulmera i reći ću sljedeću. E, mišljenja sam e, da treba još dalje raditi na emisijama za laka vozila i komercijalna vozila kako bismo znali E, ključne elemente e, uredbe e, bez potrebnih odluka ne možemo dati granice za emisije NO2 na području lakih i teških vozila kad e, budu donesene potrebne odluke, onda ćemo imati e, odluku za daljnje odluke. E, to će se, te će se odluke donijeti u rujnu. Što se tiče aspekata graničnih vrijednosti metana kao i primjene ovih argumenata, za sada su um, uh, emisije metana uh, još u graničnim vrijednostima. te su vrlo niske. E, e, iz okološnih razloga ne postoji e, razlog da ih se dalje ograniči. Komisija mora biti opunomoćena da te granice prilagodi E, e, e, ja, međutim prilagodbe graničnih vrijednosti se ne smiju donositi sam bez postupka suodlučivanja. Dobio sam potporu izvjestitelja u sjeni. Konkretni prijedlog komisije još nemamo. Istovremeno se mora brisati E, granica e, za e, emisije ugljikovodika i za kako za teška tako i za laka vozila i s moramo međutim zaobići ili izbjeći neograničene emisije metana te e, diskusije o e, CO2 e, treba treba izbjeći diskusije koje bi mogle štetiti industriji. moramo postići sadašnje ciljeve. Granice CO2 moraju biti e, prilagođene e, e, uredbi 115 i, ta, i granica koje su tamo utvrđene. To je poželjno, ali nije hitno. Za ove naprave moramo imati droge propise, to je moguće, ali nije možda poželjno. E, paragrafi o metanu i o prilagodbama CO2. To bismo trebali napraviti. Ako e, pro, ovo promijenimo, onda ćemo doći do političkih rasprava koje će biti e, vrlo žestoke nakon razdoblja 2020. morat ćemo se e, vratiti na agendu komisije jer CO2 je pogonski plin. Mislim da možemo govoriti i drugim substancama i drugim tipovima vozila. E, automobili e, E, motori i to neće e, biti neka prepreka za industriju. E, ja sam spreman na kompromise koje trebamo dogovoriti za, s kolegama. Što se tiče ograničenja na 1,7 tona, to je nešto što o čemu treba raspraviti sa izvjestiteljima u sjeni i e, klubovima zastupnika. E, jučer sam razgovarao sa predsjednikom, gospodinom Lavijom, o tome i mislim da trebamo odgoditi, odgoditi glasanje za Rujan. E, ovo su vrlo tehnički problemi mm, i stoga bih bio zahvalan ako bismo mogli ne smijemo se, e, si dozvoliti da budemo pod pritiskom vremena. Te odluke ne treba do, donositi na brzinu, bolje je čekati do, do rujna. Imat ćemo informacije i od komisije do tada, pa tražim vašu podršku. E, E, nećemo izgubiti e, vrijeme ako ne glasamo do e, rujna, a onda će to ići na plenarno zasjedanje do kraja godine. Mirjan Darling ima riječ. Izvolite. Hvala. Odmah ću odgovoriti na neke tvrdnje izvjestitelja. Lijepo je čuti da je raporter, e, da je izvjestitelj spreman postići kompromis po raznim pitanjima, no ne dijelim njegov optimizam u vezi sa misijama i s time da će to biti spremno za rujan. Mislim da je to previše optimistično i nema nikakvih javstava da će to tako biti do rujna. Imamo nešto što nam može donijeti rezultate, ali što želimo odgoditi. Ako imamo jamstvo da e, će e, misije biti na snazi do rujna, onda u redu, ali to jamstvo nemamo i mene e, brinje činjenica da će doći do tolike odgode da ćemo učiniti nešto protivno onome što smo htjeli učiniti isprva. I to je jedna nedoumica koju sam htjela podijeliti s vama i s odborom jer ako nemamo jamstva, možemo poraditi na tome, onda možemo govoriti o nečemu takvom. Ali ako nema e, tih jamstava moglo se zapravo doći do odluke već ranije, ali to se nije dogodilo. No, želim se osvrnuti na dvije točke i mislim da je to važno za ovaj predmet. Započet ću sa metanom, što je spomenuo izvjestitelj. Metan e, je poznat kao saklenički plin osim što je štetan po ljudsko zdravlje i neki smatraju da ne treba se e, uključivati metan u kontekst emisija, ali treba smanjiti u budućnosti emisije metana i također treba izmijeniti sadašnje granične e, vrijednosti i to treba također ponovno ravnotežiti kako bismo izbjegli neograničene emisije ovog stakleničkog plina. Emisije metana ako se isključe iz e, graničnih vrijednosti onečišćivača mogu se uvesti u druge odrbe i u slučaju naši amandmani e, predlažu da se metan pretvori ekvivalent CO2 u razdoblju nakon 2020. godine, no smatramo da prije toga treba provesti i detaljnu ocjenu očinka kako bismo utvrdili izvedivost i učinkovitost e, takve prakse. E, kada je riječ o ukupnim vrijednostima ugljikovodika, mislim da treba to ocijeniti na temelju procjene učinka i također treba izmijeniti ili prilagoditi granične vrijednosti i to je zahtjev uredbe koja dakle predviđa i redovni zakonodavni postupak. Drugo, odvojene emisije NO2 treba smanjiti i NOx i NO2 emisije iz prometa kako bismo se uskladili sa nacionalnim vrijednostima e, graničnih emisija. I osim toga trebamo imati granične vrijednosti za NO2 što će nam e, pomoći da e, se suočimo s ovim izazovima. No, uvođenje novih eh, graničnih vrijednosti za e eh, NO2 treba također uključiti u redovnu zakonodavnu eh, proceduru i to tražimo našim amandmanima i tražimo također da se ocijeni troški koristi takvih graničnih vrijednosti za NO2, zatim emisije na niskim temperaturama. Kada je riječ o emisijama pri hladnom startu, dakle sadašnje vrijednosti koje se odnose na ugljikovodike i e, CO više ne odražavaju tehnički napredak koji je ostvaren u posljednjim godinama i osim toga nema e, definicije što se tiče e, tih emisija sukladno uredbi Euro 6. Mi se slažemo sa prijedlogom komisije, tražimo suodlučivanje i tražimo da se revizija graničnih vrijednosti također e, provede nakon e, e, revizije graničnih vrijednosti za HC i za NO2. Zatim četvrto. Mi podržavamo smanjenje nepotrebnog opterećenja industrije i omogućavanjem E, fleksibilnosti za e, homologaciju e, vozila što bi se moglo obuhvatiti i, čime bi se moglo obuhvatiti i zakonodavstvo o lakim vozilima i teškim vozilima, ali također treba zadržati i visoko razinu zaštite okoliša. Na ovom kontekstu podržavamo prijedlog komisije da se podigne gornja granica na 500 kg, ali ne možemo podržati amandmane kojima se nastoji i proširiti fleksibilnost na 7500 kg maksimalne mase. Peto, uvođenje mjerila za potrošnju goriva za e, laka vozila i također postavljanje e, pokazatelja za mjenjače u lakim vozilima. Dakle, e, mislim da je to do neke mjere još nedovoljno iskorišteno. Naravno, tu nedostaje svijest o takvim sustavima o kojima se govori ovdje, e, dakle pokazivači količine goreva i e, za mjenjače. Dakle, u prijedlogu komisije se kaže da se potrošnja goreva može smanjiti za 2 do 3% u e, svakom vozilu ako se uvedu zajednički takva mjerila u laka vozila. No, čak i prema konzervativnim procenama to bi bilo, e, bila ušteda od 1% pri niskim troškovima i mislim da to daje dodanu vrijednost e, sadašnjem prijedlogu. I na kraju, emisije iz e, vozila, dakle mi naglašavamo da se kontrolni sustavi trebaju također prilagoditi i e, uvjetima vožnje i također procedura testiranja koja daje osnovu za homologaciju i emisije treba odraziti emisije koje se zabilježu u pravim uvjetima vožnje, naročito u uvjetima gdje e, se e, u područjima gdje se uvjeti vožnje mijenjaju. Hvala.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 Ugovorit ću ime gospodina Torvalca, izvjestitelja Osijeni, koji nije mogao doći danas i dodat ću neke komentare o svoje ime, zato jer sam bila izvjestiteljica Osijeni odboru TRAN. Dakle, kao prvo želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljima Osijeni i našim kolegama na odlično odrađenom poslu. Prijedlog za smanjenje emisije onečišćivača i sesanih vozila je na razbatranju uh, već uh, neko vrijeme i od tada je podneseno 120 amandmana, Uglavnom, mi pozdravljamo ovo izvješće i također e, uvažavamo njegove prednosti. Onečišćenje zraka je problem u Europi i trebamo to riješiti djelujući na više područja. Cestovna vozila igraju važnu ulogu u zagadjenju zraka, naročito u gradskim područjima i zbog toga bi trebali imati ključnu ulogu u tom smislu. Tehnologija napreduje i ne smijemo e, zbog toga dopustiti da zaostajemo u donošenju odluka. E, istovremeno trebamo e, biti i e, daleko vidni i moramo omogućiti i uključenje industrije i ne smijemo dopustiti da naše politike idu u suprotnosti našim namjerama i svrsi. Kao što su i rekli drugi zastupnici iz drugih klubova, treba uključiti i delegirane akte, što je ključno za ovaj prijedlog pitanja, poput uvođenja ekvivalentnosti za CO2 i granica NO2, se ne trebaju smatrati čisto tehničkim pitanjem u tom smislu. Naime, htjeli bismo vidjeti jednu sveobuhvatnu procjenu učinka i također razmišljanja o provedbi prije donošenja ovakve odluke e, i prije nego što se daje e, komisiji odrešene ruke. I u svoje ime želim reći da znam da postoje granice za NOx e, i također NO2 je sastavni dio toga. Dakle, pitam se hoćemo li uvoditi nove granice za jedno dva, ali o tome možemo dalje raspravljati, evo da ću čitati. Cilj ovog prijedloga je e, smanjiti onečišćenje koje proizvode cestovna vozila i trebamo se e, upravo usredotočiti na ovu svrhu. Kada je riječ o ovim središnjim aspektima, smatramo da je potrebna e, jedna politička procedura putem zakonodavnog postupka, redovnog zakonodavnog postupka, ali pri tome ne smijemo smanjiti razinu ambicije. Treba također, e, imamo dobru podlogu za raspravu među klubovima i e, želim svu moguću sreću izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Evo ja ću sada još dodati e, sljedeće na riječi gospodina Torvalca. Dakle, kao prvo slažem se sa onome što je do sada rečeno i da se odgodi odluka dok komisija ne dovrši rad na testiranju jer nema smisla raspravljati o tome dok ne dobijemo rezultate. I drugo što želim dodati odnosi se na e, mirače za potrošnju goriva. Naravno, e, većina vozila to već ima. I odbor e, TRAN je predložio velikom većinom da se to prepusti dobrovoljnoj odluci i to može biti konkurentska prijednost za proizvođače i to mislim da ne bi trebalo biti obvezatno. Hvala. Hvala. Ne vidim izvjestitelja u sjeni iz GUA. Želi tko uzeti riječ u ime zelenih? Da, naravno, Bas će zamijeniti njihovog izvjestitelja u sjeni. Da, zamjenjujem Kita Taylora koji se ispričava što nije, nažalost, mogao doći. Nadovezat ću se na njegove napomene, ja ću unijeti tu nešto svojega. Mislim da je izvjestitelj zna da e, mi kritiziramo ovaj prijedlog. Naslov e, prijedloga je e, smanjenje emisija iz cestovnih vozila, međutim mi nemamo dojam da to doista sadržavaju ovaj prijedlog, jer vidimo da se predlaže više fleksibilnosti i zbog toga bi trebala, komisija trebala razmotriti mijenjanje naslova, zato jer tu je, uopće nije riječ o smanjenju emisija, osim ako to ne izmijenimo u skladu s time tako da i direktiva odrazi ono što je sadržano u naslovu, onda ćemo to tako i predložiti. Inače nećemo podržati ovaj prijedlog kao što izvjestitelj zna. Mi smatramo da su tu dva ključna pitanja koja će odrediti našu potporu ili ne. Dakle, kao što je spomenuo gospodin Taylor u prethodno, dakle, e, treba nam e, obvezan zahtjev i za e, mjenjače potrošnje goriva i za mjenjače i također uvijek se spominju procjene učinka i uvijek se kaže u tom kontekstu da je za bolje zakonodavstvo potrebna procjena učinka i Čini se da ovdje komisija ne slijedi svoju procjenu učinka. Možda to industrija nije dobro primila, ali mislim da to nije razlog da se to ne uključi. To je vrlo troškovno učinkovit način smanjenja emisija, što je naglašeno također u ocjeni učinka i zbog toga je važno da ovi obvezni zahtjevi budu dijelom ovoga prijedloga ili će taj e, prijedlog e, izgubiti smisao i zbog toga ćemo morati promijeniti naslov. I drugo, što moram spomenuti je sljedeće, dakle podržavamo izvjestitelja u nastojanju da se odgodi glasovanje u odboru ENVI i to ima veze sa emisijama u vožnji i sa cijelom raspravom o proširenju područja primjene ovoga prijedloga Dakle, zvuči vrlo nevino kada kažemo da povećajmo masu tako da i e, teža vozila upadnu u kategoriju lakih vozila. No, pitanje je sljedeće. Naime, e, riječ je o ispitivanju emisija u vožnji. I znamo da je to obvezatno za vozila teške kategorije, a za sad još nije za vozila lake kategorije i sve dok to još nije obuhvaćeno ne možemo odlučiti o području primjene. To pitanje se čini tehničkim, međutim ipak je političke prirode jer ako nemamo prave emisije u vožnji i testove toga za laka vozila, onda mislim da nema smisla već proširivati područje primjene ovoga prijedloga. To je povezano sa onime što je izvjestitelj rekao o tome, dakle Slažemo se, ne znamo hoće li to biti učinjeno u rujnu, ali toliko je to međusobno povezano da je teško to razdvojiti. Mislim da trebamo pričekati do donošenja odluke o ispitivanju stvarnih emisija u vožnji i onda ćemo moći poraditi na ovom prijedlogu. Dakle, to su dva ključna pitanja koja su od ogromne važnosti za naš klub i onda ćemo dalje raditi na tom prednostu. Evo ja ću sada još spomenuti još dodatna tri pitanja. Dakle, protivimo se izuzeću vozila na prirodni plin kada je riječ o emisijama metana. Mislim da nema smisla imati to izuzeće, tako da ćemo odbiti se složiti sa tim izuzećem. Kao što sam prije spomenuo, i protivimo se nekim delegiranim aktima koji su predloženi zato jer su to e, pitanja politička, a ne tehničke prirode i zadavanje, naročito granica emisije, treba proći kroz redovan postupak, a ne odrediti se delegiranim aktima. Dakle, to želim e, naglasiti kolegama. I na kraju, ne želimo imati e, i odvojenu granicu za NO2, Trebaju nam stroge granice za NOx i onda e, mješavina odredba koja će utvrditi također i kako djeluje NO2. Nema smisla imati i dva različita ograničenja i tu se i e, slažemo sa kolegama koji su to naglasili. Da, znam Matijas, e, <laughs> ti se sada malo nervozan i ja isto. Zato sam i rekao nešto što nije bilo u mojim bilješkama. No, Mislim da će biti u redu, no Dva ključna pitanja su proširenje područja primjene o emisijama u vožnji i obvezni i zahtjevi za mirače potrošnje goriva i mjenjače. Evo, to zaključuje moje prenošenje mišljenja izvjestitelja o sjeni i moje napomene. Evo, hvala na ove komentare na ovom izlaganju i sada u ime FDD-a gospođa Evi. Hvala. Dakle, mi se također e, slažemo s time da se uključi metan u, e, u ukupni izračun ugljikovodika. Također možemo podržati i povećanje limita kako bi se podržao taj novi sastav, ali nismo za to potpuno ukidanje. Kada se tiče određivanja novih ograničenja, to se mora napraviti na temelju procjene učinka koja će imati na umu moguće učinke na kakvoću zraka, kako po pitanju metana, tako i e, znači ostalih razgradivih tvari u atmosferi. Kada govorimo o općenitom, općenitom procjeni učinka utjecaja na kakvoću zraka i atmosferu. Također želimo da se uspostave nova ograničenja za dušikov dioksid s obzirom da je taj spoj jako bitan za ljudsko zdravlje kao što je pokazano i iz posljednjeg e, dokumenta koji je objavila e, znači, Agencija za zaštitu okoliša. Također smatramo da je potrebno da se e, ispitivanja obavljaju u stvarnim uvjetima vožnje i želimo e, izraziti naše protivljenje da se e, te izmjene provode kroz delegirane aktove. Budući da ovdje govorimo o ograničenjima emisija, njihovo definiranje se ne može smatrati nevažnom e, modifikacijom zakonodavnog teksta i zato smatramo da je jedino rješenje zapravo novi e, zakonodavni prijedlog nakon procjene učinka na temelju onih e, mjera koje su predložene i o kojima se mora odlučivati kroz redovni zakonodavni postupak. Hvala. Hvala lijepa. A sada molim, e, drugi kolege imaju riječ, Matijas, euro 5, euro 6, e, pred deset godina smo to počeli, pa me zato izvještaj zanima. Molim izvjestitelja, euro 5 i euro 6. Imali smo jednu posebnu uredbu za e, socijalna vozila, bolnička vozila i tako dalje. E, to je nekako prokliznulo. E, molimo izvjestitelje da se e, tu slože, da porade na, dugu, na duhu ovog zakonodavstva i na izuzećima. Ovaj well test cikl E, e, proizvođači automobila rade svakakve stvari, naprave ne funkcioni. E, čudesno je koliko se tamo vara, a sve je zapravo legalno jer zakonodavac nije točno odredio što treba ugraditi. Stoga ja to pratim e, već deset godina, ovaj World Test Cycle. E, pitam se kad ćemo to dobiti e, u rujnu 2015., 16., 20., 21. Kada će to doći na red? Da. Nešto sa zračnim lukama je bilo spomenuto, sada nismo to čuli. Mislim da to trebamo dalje pratiti i e, na kraju dana to e, onda dobro urediti. E, ne smijemo čekati da se nešto dogodi, moramo slijediti liniju koju smo slijedili ovih deset godina. Socijalna vozila još naglašavam potrebu izuzeća za ta vozila E, to je mala niša, a za, ta, e, za to područje to ima veliko značenje, e, jer ih često proizvode mala poduzeća. Hvala, Matijas. Gospođa Lukaševska, izvjestitelja za stran. Hvala lijepa predsjedniče što ste mi dali riječ. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Ovdje govorim e, naročito u ime onih e, kao ona koja dolazi iz odbora za promet. Smatramo da je ovo jako teška i tehnička tema, pogotovo e, kada je riječ o mom odboru. Mi smo morali održati jako puno sastanka sa stručnjacima iz komisije, te smo također morali imati sastanke sa poslovnim subjektima, predstavnicima tvrtki koje proizvode automobile. I ono što smo trebali napraviti je procijeniti na koji način taj prijedlog komisije može utjecati ne samo na kakvoću zraka, nego također i na tržište e, proizvodnje e, automobila. Statistike su pokazale da zagađenje zraka, pogotovo u gradovima, da je većinom e, posljedica emisija ispušnih plinova iz cestovnog prometa, a studije su pokazale da su e, najveći onešćivači dizelski motori, znači vozila s dizelskim motorima. Prije nekoliko godina mi smo bili uvjereni da automobili s dizelskim motorima da su e, on, da oni imaju jako puno prednosti u ekološkom smislu. Ja mislim da e, taj prijedlog komisije da se ograniče emisije ugljičnog da se ograniče emisije dušikovog dioksida e, kako bi automobili na kako bi zapravo e, se dalo više prednosti kako proizvođačima, tako i korisnicima automobila. Mi smo imali e, vrlo tešku raspravu sa izvjestiteljima u sjeni i najveće proturječnosti ili najveće nedoumice su proizašle upravo iz povisivanja ograničenja za ukupne ugljikovodike te za prijedlog da se, te oko prijedloga da se metan zapravo razmotri kao alternativa, odnosno u izračunu e, e, emisija CO2. Također bilo nekih dobrih kompromisa, to naše izvješće je usvojeno na odboru TRAN i ja mislim da bi da će da će i odbor Envi na pozitivan način doživjeti to naše izvješće, zato što je cilj našeg odbora e, bio vrlo jasan. Dakle, s jedne strane želimo ograničiti e, emisije, a s druge strane pozitivno gledati na tržište proizvođača, na tržište rada, te na obranu e, radnih, zaštitu radnih mjesta u toj industriji. I zato se nadamo da će se ovaj posao u uspješno zaključiti. Ima jako puno nedumica. Imamo samo e, još tri tjedna rada prije godišnjeg, ali nadamo se da će izvješće moći biti usvojeno u rujnu. Sljedeći govornik je gospodin Bals. Hvala lijepa. Htio sam nešto reći jer je to e, zakon na kojem e, radim bilo bi nemoguće da države članice potpuno ispune zahtjeve koje ćemo uh, unijeti u ovo zakonodavstvo. Ako poduzeće nije dovoljno snažno, uh, uh, ovo što je rekla gospođa Dali i, i gospodin Kurte, što se tiče toga da osiguramo da imamo e, dobre e, standarde za e, potrošnju u vožnji. Sadašnji Euro 6 granične vrijednosti za NOx, imamo tu standarde. Ti standardi trebaju biti ispravni. Tu imamo opasnost da, da se to E, provede do određenog datuma da nećemo riješiti važne probleme. E, moramo uvjete u vožnji uključiti u ciklus testiranja, ali to ne može nitko drugi napraviti za nas, to moramo napraviti mi. Mislim da je e, naročito važno da uzmemo u, u obzir učinkovitost vozila, naročito vozila na dizu, naročito na područjima e, vozila koji se često zaustavljaju i opet startaju. E, to su e, problemi, mi se ne možemo osloniti na neke arbitrarne datume. Mislim da o tome treba pažljivo razmisliti. Ja podržavam ideju da se uključi i metan e, kao e, staklenički plin, kao zagađivač. Nemamo posebnog zakonodavstva za, ili zakona za e, me, metan. to je prekursor za ozon i Metan također e, dovodi do e, teških problema u gradovima e, i prema tome i njega trebamo uključiti. Hvala lijepa. A sada će komisija reagirati sa svojim komentarom. Gospođo Romao, izvolite. Hvala lijepa. Mi bismo htjeli svima zahvaliti, a naročetu izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni koji su radili na ovom dosjeu. E, htjela bih e, e, komentirati vezu sa dosjevom RD E, o kojem upravo razgovara komisija na nivou odbora. E, e, ta su pravila sigurno važna za svaki predmet koji se bavi emisijama cestovnih vozila. Uvijek ćemo imati veze sa RDE-om. Odlaganje može dovesti E, kao što su već neki kolege rekli, e, mogu stvoriti više problema nego što će ih riješiti. E, naravno, neke, neke aspekte emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Ono što je usvojeno na nivou odbora, imamo nekoliko odbora u ovom postupku imat ćemo neke uvjete, granične uvjete. E, ne, ne možemo biti sigurno da će to biti usvojeno u rujnu. Nadamo se da hoće. Ali e, testovi e, ne, neće biti precizirani do tada. To će se dogoditi najranije sljedeće godine. Oni će se međutim primjenjivati e, za nekoliko godina. U rujnu se neće dogoditi ništa. Prije no što znamo e, učinak e, testiranja emisija u stvarnim uvjetima vožnje, mi nećemo to moći donijeti tako brzo kao za granice za NO2. To bi bila glavna poruka komisije koju vam želim prenijeti danas. Hvala lijepa. A sada, e, gospodin Desi ima riječ, naš izvjestitelj. Hvala lijepa svim kolegama i kolegicama e, i izvjestiteljima u Sjeni. E, ovdje e, vidimo slaganje u mnogim točkama. Mislim da ćemo do, naći e, dobre kompromise koje ćemo onda izglasati velikom većinom. Ne mogu odgovoriti na sve primjedbe, samo ću, samo ću sažeti neke važne aspekte. Bilo bi dobro da, nisam ja zastupnik industrije, to je jasno, ali moramo imati sigurnost za planiranje. Ako inženjeri znaju da imaju 95 grana, grama e NO2, e, ne, ne mogu živjeti sa stalnim izmjenama granica. E, industrija mora imati sigurnost radi planiranja. Ovo što je rekla kolegica Dali, to mogu poduprijeti i složiti se s tim. E, e, mi smo se složili svi da e, ne možemo granične vrijednosti mijenjati prema, preko delegiranih akata. Delegirani akti znače da i parlament sudjeluje u odlučivanju Mm, mm, e, mo, tu e, možemo e, utjecati na provedbu. kao parlament moramo iskoristiti ta prava, ona postoje, ali nisam zato. te granične vrijednosti moraju biti predmetom suodločivanja. to ne možemo međutim stalno odlagati e, stvari od rujna e, na listopad i tako dalje. E, to ima veze i sa tehničkim postupcima. Ne možemo imati donošenje nekih amandmana i odluka u ponoć, a onda da se glasa već ujutro E, e, savjetujemo se tri godina, a onda e, administrativni postupak se dogodi u nekoliko sati. Moramo se pozabaviti kompromisima kako bismo onda lijepo mogli glasati u miru. Mm, mm, ako a, mm, e, mislim da ne možemo pomicati stvari dalje od rujna, što uključuje ove e, odluke o emisijama u stvarnim uvjetima vožnje. Moramo nastojati da e, donesemo propise, ali moramo biti precizni i dosljedni kako bi industrija mogla raditi što se tiče metana, e, razgovarao sam e, sa e, izvjestiteljama iz u Sjeni u, u, u ruskim stanicama za prirodni plin tu ima veliki postotak metana prema tome i metan treba kontrolirati jer e, on često curi e, u velikim količinama i to treba ograničiti. Mislim da imamo dobar e, sada put kako bismo našli zajedničko rješenje. Ja sam spreman E, e, da o tome raspravljam sa izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče mjerača potrošnje goriva, e, ja mogu konstatirati da imamo velike razlike između raznih mjerača. Tu imamo razlike od 2 do 3 posto ali sada vidimo određenu e, tendenciju e, manje, veće potrošnje. Mislim da e, imam, imamo i jeftina vozila koja imaju te mjerače. Moram, mislim ako većina traži da imamo te mjerače, tu sam spreman na kompromis. Nadam se da ćemo e, dobiti dobre i e, razumne propise. Mislim da to e, treba se složiti do rujna. Hvala lijepa svima na raspravi. Imamo li nešto podrazno? Sljedeći sastanak je 15. i 16. srpnja u Briselu. Vidimo se. Doviđenja.